moram vas podsjetiti na to da imamo šest amandmana koji su prihvatljivi i to su amandmani od 538 do 540 i još amandmani od 520 do 522 su e, smatrani neprihvatljivima. Evo, prije nego što prijeđemo na glasovanje, dajem riječ kolegi. Evo, samo podsjetnik na ono o čemu smo razgovarali jučer. Ja najavljujem da ćemo uložiti amandman na posljednje glasovanje, amandman 5257, koji se odnosi na lokalno osoblje i njihovu dostavu informacija o postupcima u parlamentu u određenim zemljama. Dakle, to će biti usmeni amandman na e, dodatnih 400 e, tisuća eura za e, zemlje koje su navedene o amandmanu. Hvala. Mihael Galer je izvjestitelj za ovaj predmet. Želi li tko uzeti riječ? Ne, nitko se ne javlja, dakle možemo pristupiti glasovanju. Na početku saziva sam obećao da ću voditi glasovanje sporo. E, imamo dvije i pol godine vremena najmanje da ubrzamo postupak. Svi imate svoje plave kartice, trebate ih umetnuti u uređaj i onda će se na ekranu prikazivati rezultati, dakle zeleno za da, crveno za ne i bilo suzdržani. Koliko imamo prisutnih kolega? 55. 54. To je u redu. Možemo započeti. Točno nas je 57 ura, ne? E, tu su svi, to je odlično. Onda možemo započeti. Tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se. 5, 3, 4, 7. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 5, 3, 3, 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbija se. Dakle, imamo elektroničko glasovanje, inače glasujemo i dizanjem ruku, ali to ste vjerojatno već saznali. 5337 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5335 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5336 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5352 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5328 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5304 za, protiv, suzdržani, odbija se. p za, protiv, suzdržani, odbija se. 5306 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5339 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim skupno 5265 do 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5341 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5310 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5354 za, protiv, suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. 5354, amandman Ane Fotige, otvoram glasovanje. The Zatvoram glasovanje. Zanimljivo. Dobar početak. Odbija se. Pet, tri, jedan, sedam. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 5250 e, za protiv suzdržani usvaja se. 5342 za protiv suzdržani odbija se. 5316 za protiv suzdržani usvaja se. 5311 za protiv suzdržani odbija se. 5353 za protiv suzdržani usvaja se. 5 3 4 3 za protiv suzdržani odbija se. 5 3 4 4 za protiv suzdržani odbija se. 5 3 1 2 za protiv suzdržani odbija se. 5 3 1 3 za protiv suzdržani odbija se. 5 3 1 4 za protiv suzdržani odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvorimo glasovanje. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Ne moramo ovo provjeravati. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5315 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5319 za, protiv, suzdržani, usvoja se. P320. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5358 za, protiv, suzdržani, odbija se. P329. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5321 za, protiv, suzdržani. Provjera 5321. Otvoram glasovanje. 5321. 5321. Five colleagues are still missing. na glasovanje. Usvoja se. in 5.3.5.9 za, protiv, suzdržani. Provjera. Vote is closed. Oh, there's one too much now the EPP. Zatvoram glasovanje. Imamo jedan prekobrojan glas e, pučana. And this has been rejected. Odbija se. Vraćamo se liberalima. 5-3-2-2 za, protiv, suzdržani. Moram se naviknuti na ovaj novi sastav. Ponovno ćemo provjeriti. Na ovom odboru neće samo trebalo gledati što rade liberali, ali se više tako ni ne zovu. So six colleagues are still sleeping. Okay, we close. This has been adopted. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 5360 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5296 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5323 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5324 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Skupno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5301 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. P376 za, protiv, suzdržani, odbija se. p za, protiv, suzdržani, odbija se. 5364 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 5262 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5372 za, protiv, suzdržani, provjera. 5372, otvoram glasovanje. Okay, we close. Zatvaram. Usvaja se. 5373 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5374 za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim glasovanje o usmenom amandmanu izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nemamo završno glasovanja, kako mi kažu iz tajništva, ali onda je to bilo to. Hvala. So after our spectacular voting, we would like to continue. Um, work. Nakon glasavanja prelazimo na točku 11. Dakle, zamijenili smo točke 7. i 11. Imamo izvješće o parlamentarnim izborima u Ukrajini koji su se održali 22. srpnja. Parlament je posao promatračku misiju i ja sam imao čas predvoditi tu delegaciju i tu su još bili i Sandra Kanjete iz EPP-a, Izabel Santos iz SID-a, Petrosa Servicius iz Renewa, e, kolega iz Zelenih i Patrik Berg iz IDEA i gospodin Čarnecki iz EKR-a. E Oni su promatrali izbore u raznim dijelovima zemlje, u Kijevu, Odesi i e, u Razgovarali smo među sobom o, iz, e, ishodu izbora. ovo su bili iznenadni izbori nakon što je novo izabrani predsjednik 25. raspustio parlament e, odmah e, na dan inauguracije. Naša delegacija je bila u sastavu međunarodne misije pod vodstvom OD i e, OECD-a i također parlamentarne skupštine su se priključile. Misija je zaključila da su izbori vođeni na učinkovit način i da su poštovali sve slobode. Zamijećeni su neki slučajevi zlouporabe financiranja izbora i neki sukobi interesa, da to izrazim diplomatski, i također neki nedostaci u području medijske slobode. Također smo više puta naglasili u Kijevu da su se izbori odigrali u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, što znači također i oružani sukob e, u Donbasu i e, slučaj e, ilegalnog priključivanja Krima od strane Rusije, što je značilo da se izbori nisu mogli održati na Krimu i da 26 mjesta u parlamentu ostaje prazno. 49,84% stanovnika je izašlo na e, izbore. Pet stranaka je prošlo prag od 5%. E, oproba je e, platforma za život, zatim domovina, europska lucidarnost, bivša stranka gospodina Porošenka i golos, glas. Izbori su donijeli velike izmjene u parlamentu sa strankom gospodina Zelenskog koja je osnovana tek prije nekoliko mjeseci i osvojila e, veliku većinu sjedišta u parlamentu rada, odnosno parlament e, će se obnoviti u mjeru od 80% i to je dosta mlad parlament sa 68,5% e, zastupnika koji su mlađi od 46 godina, prosjek godina je 41. Često smo o tome razgovarali u ovom odboru, dakle Ukrajina ostaje našim bliskim i strateškim partnerom i smo pružiti svu pomoć u reformama i u transformaciji. U proteklih pet godina Europski parlament i vrhovna rada su razili veliku suradnju i razradili smo razne aktivnosti za potporu demokraciji, recimo izgradnju kapaciteta za e, članove i e, službenike, i zatim medijacije, dijalog i aktivnosti među e, predsjednicima stranaka. Nadamo se da će se suradnja nastaviti u duhu dijaloga i kompromisa svih klubova u radi kao sredstvo za izgradnju nacionalnog konsenzusa koji je bitan za provođenje reformi. Mislim da govorimo u ime svih kolega kada kažem da se radujemo o daljem nastavku rada s e, vrhovnom radom i također e, nadamo se stalnoj suradnji i zalaganju rade naše e, kolege pod vodstvom Klare Dobrev su prisustovali također o otvorenju rada Europskog parlamenta u ime predsjednika Sasolija. Sada evo bih htio predati riječ e, onima koji su sudjelovali u toj misiji. Sandra nije tema, prva riječ. E, Hvala lijepo. Bilo je krasno biti e, promatrač na ovim izborima u Ukrajini. Iako smo bili svjesni nekih loših praksi. A unatoč tome, ovo su bili doista demokratski izbori i vidjela sam doista impresivne prizore. situacija eh, u odnosu na ono što vidimo eh, u Bjelorusiji, Rusiji i tako dalje. U Rusiji posljednjih 20 godina stalno vidimo jedno te iste lica, Medvedeva i Putina. U Bjelorusiji Lukašenka, a u Ukrajini je situacija nešto drugčija. Ono što želim reći je sljedeće. Trebamo gledati prema budućnosti i zadovoljna sam što će različite odbore za odnose Europskog parlamenta sa drugim parlamentima biti pod vodstvom veoma kvalitetnih ljudi. No mi moramo promijeniti i stajalište našeg visokog predstavnika za vanjsku politiku i potpredsjednika komisije. Mogherini je posjetila Ukrajinu ja mislim jedan put, a najviše dva put. Naš sljedeći predstavnik, ako on bude potvrđen, ako ga parlament potvrdi, on Ukrajinu mora staviti više u središte svog interesa, jer je Ukrajina ključan partner, ključan partner Europe osobito zbog činjenice da imamo i druge susjede koji nisu demokratske zemlje, koje imaju agresivne politike, i koji pokušavaju razdijeliti, podijeliti Europu sukladno vlastitim interesima. Evo, to je ono što bih poručila našem budućem visokom predstavniku. I mislim da naš odbor mora u tom smislu biti vrlo jasan. Mora vrlo jasno objasniti mu e, koliko nam je važan ovaj naš zahtjev. Hvala. Hvala lijepo, Sandra Kanjeta. E, kolega Santos, kolegice Santos. E, hvala puno, gospodine predsjedniče. Izbori su prošli u redu i mislim da su Ukrajinci imali priliku slobodno izraziti svoje mišljenje i upravo je to bilo u srži ove misije. Ja bih naravno savjetovala e, da se uvedu neke izmjene u izborni zakon. Također, preporučila bih bolje upravljanje državnim resursima i resursima stranaka u trenutku kada one provode kampanju. Unatoč svemu tome, mislim da, mislim da je ambijent bio jako dobar i mislim da je ukrajinski narod morao slobodno izraziti svoje mišljenje, a upravo je to ono što je najvažnije. Postoje tu i drugi problemi. problem u i Krimeja. Krima, ispričavam se. Razgovor o budućnosti ove zemlje je jedan drugi razgovor. Mi ćemo danas imati i saslušanje i tada se možemo dotaknuti tih drugih tema koje su jako važne za budućnost te zemlje, ali koje su isto tako jako važne za budućnost eh, čitave te regije pa i Europe. Hvala. Hvala. Iz eh, Rinju, kolega Petras. Hvala. Hvala predsjedniče. Da, mislim da imamo razloga e, da e, čestitamo Ukrajini na nedavnim izborima. Sve je bilo jako dobro organizirano, uredno, provedeno i zanimljivo je primijetiti. Mi naime, ja i moj kolega Lars Berg e, smo promatrali izbore u FIFU i primijetili smo veliku razinu patriotskog e, osjećaja. Zapadna Ukrajina uvijek je bila drugčija od ostatka zemlje, ali unatoč tome imamo neke novosti. Dakle, prije otvaranja birališta e, članovi e, odbora su pjevali himnu, što je nešto novo, ali to pokazuje razinu pripremljenosti i koliko, su važni bili ovi izbori. Također smo primijetili vrlo visoku e, razinu e, odaziva. Sve je bilo jako dobro organizirano, možda, možda su tu falili neki detalji, ali ne od ključne važnosti. Postoji jedna stvar na kojoj bi se Ukrajinci trebali usredotočiti u narednim godinama, baš kao što je to Elizabeth rekla. Naime, moramo im pružiti podršku kad je riječ o onom dijelu kampanje koji se odnosi na financiranje. Naime, financiranje kampanja je ove godine bilo puno uredenije, transparentnost je bolje osigurana. također, mm, korupcije je bilo manje. Ali govorim, to ponavljam da je zapadna Ukrajina različita od ostatka Ukrajine zbog toga što se radi o različitim proporcijama, ali mislim da je sve bilo dobro organizirano, dobro koordinirano i čestitam Ukrajini. Moram priznati također da je europska delegacija, to jest delegacija Europske unije odradila dobar posao, organizirala je sastanke, briefinge, učinila je to dobro kao što to inače radi i veselim se našoj budućoj suradnji koja će nadam se biti dobra kao i dosadašnje. Hvala. Hvala lijepo, Petrus. Da, svakako se možemo složiti s time da je europska delegacija sve jako dobro organizirala. No, ne ide uvijek sve glatko, kao što znate. E, kolega, evo sljedeće ima kolegica. Ja se slažem s vama, sve je jako dobro prošlo, organizirano je dobro, opravljanje je dobro organizirano i mislim da je ova promatračka misija do sad bila najbolja i to ne samo u organizacijskom smislu, već i u smislu pluralizma, demokracije koje smo mogli primijetiti u smislu stavova. čak i na jugu Ukrajine, gdje okolnosti nisu jednostavne, gdje demokratski demokratska sfera nije na najvišoj razini. Mislim da je čak i tamo bilo sve jako dobro organizirano i da su ljudi bili zadovoljni. Htjela bih također našu pozornost usmjeriti malo i na e, situaciju novog parlamenta. Jer ono što možemo vidjeti u Ukrajini nakon sastavljanja parlamenta nije jako pozitivno, ono što smo vidjeli posljednji ponedjeljak. predsjednik delegacije na odlasku, njemu bih željela poručiti da se na to treba obratiti pozornost i treba obratiti pozornost i na ponašanje predsjednika, jer nije jednostavno predvidjeti što će proizići iz situacije u kojoj imamo gotovo 80% novih ljudi, novih ljudi koji nemaju političko iskustvo rada u parlamentu, i ljudi koji nemaju zapravo politički program u svojim strankama. Dakle, ne postoji struktura, ne postoji jasna ideja o tome kako će ova zemlja izgledati kako će ta zemlja izgledati. Dakle, nekoliko dana, nakon nekoliko dana početka parlamentarnog rada, ono što možemo vidjeti jeste da tamo vlada populističko autoritarno ponašanje i doista me brine da bi ta revolucija izbornih a, kutija da bi se mogla pretvoriti u nedemokratsko ponašanje predsjednika i vlade. Kolege su koje su se javile su među najiskusnijim političarima u ovom parlamentu. Međutim, nama kao parlamentarcima i kao evropljanima i novim predsjednicima delegacija bit će jako teško nastaviti proces reformi, jer ako se gospodin Zelenski ne posveti procesu decentralizacije, doći će do problema. Dakle, to su elementi na koji se moramo fokusirati i to su elementi kojima se trebaju baviti novi predsjednici delegacija. I novi predsjednik delegacija za Ukrajinu. Dakle, težište ne treba biti samo na nastavku reformi, već i na potpori Zelenskiju u započinjanju novih reformi koje su svakako potrebne. Puno hvala. Hvala lijepo. Sada gospodin eh, Berg za ide. Hvala lijepo, poštovani kolege. Kolege su eh, pokrile glavne elemente, a ja ću sada izniti još tri elementa, tri stvari koje želim istaknuti. Ja sam sa gospodinom Austrijevićem bio u Lambergu u zapadnoj Ukrajini. Ja mogu posvjedočiti ogromnom entuzijazmu koji sam vidio među mladim ljudima. Oni su doista bili jako entuzijastični. A što se tiče pitanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, to je također jako važno pitanje. Mlade ljudi su o tome govorili, ali na to su upućivali, na tu problematiku upućivali su i stariji Ukrajinci. Mi ne smijemo Ukrajince napustiti. Oni žele da im i dalje nastavimo pružati podršku. Moram reći da sam bio jako dirnut svime što sam vidio i to će mi se urezati u pamćenje. Budući da sam prisustvovao misiji, želim također e, zahvaliti e, i svojim kolegama na krasnom e, na krasnoj suradnji. A sada bih želio dati riječ i drugim kolegama. Gospodin Kobilius prvi ima riječ. Hvala lijepo. Ja nisam bio na misiji u Ukrajini. Međutim, mogu primijetiti da su rezultati sjajni Dovi rezultati otvaraju mnoge mogućnosti, ali donose i nove izazove. Iz litvanskog iskustva, budući da ja dolazim iz Litve, iz poljskog iskustva i tako dalje, Mene sve to posjeća na naše izbore koje smo imali 1992. i 1991. godine. Mi smo imali mi smo na našim izborima e, tih godina proveli svojevrsnu revoluciju u smislu da komunističke stranke više nisu bile na vlasti. Ljudi žele u Ukrajini da se stvari promjene. I u viziji koju Ukrajinci imaju u njihovoj budućnosti nema mjesta za Porošenka. Međutim, promjene se ne zaustavljaju sa prvim izborima, prvim tim revolucionarnim izborima koji su se sada dogodili, poput ovih koji su se sada dogodili u Ukrajini. Dakle, promjene u Ukrajini će se nastaviti. Ono što je nama jako važno i što je nama bilo važno tijekom tih promjena koje smo mi doživjeli jest to da smo uspjeli zadržati našu motivaciju za provođenje reformi. I zašto smo uspjeli nastaviti tim putem? Zato što je pred nama bila perspektiva članstva. I sada, što se tiče Ukrajine, moramo vidjeti sa kojim će se izazovima suočiti Ukrajinci. Oni moraju zadržati motivaciju za reforme unatoč entuzijazmu Zelenske koji, je u ovom trenutku vrlo visoko, a koji se može ispustiti. Dakle, ja vam mogu predvidjeti da će za dvije godine popularnost Zelenskija i njegove stranke opasti. I sada se postavlja pitanje za nas. Što mi možemo učiniti i kako možemo pomoći Ukrajincima da zadrže tu motivaciju za reforme? Ljudi na vrlo visokim položajima i ozbiljnim položajima govore kako bi možda trebali usporiti u svojim pripremama za pristupanje budući da su neke reforme vrlo složene i bolne i da se tek, se treba vidjeti što se od toga može učiniti. Evo ovdje ću završiti. Pogledajmo naše iskustvo jer smo mi bili jako oprezni i možemo pogledati naše iskustvo kada razmišljamo o tome što Ukrajinci čeka u budućnosti. Za SD gospodin Glucksmann. Hvala lijepo. Mislim da je jako važno da ovo što se dogodilo u Ukrajini postane jedna priča o uspjehu. Dakle, to je zemlja koja je bila okupirana i e, koja e, je u problematičnim odnosima sa svojim susjedima. I moramo jasno reći visokom predstavniku da želimo biti prisutni u Ukrajini. Ako to više ne bude na našem dnevnom redu, to će biti katastrofa za Ukrajinu, ali i za Europsku uniju. Sad imamo novu većinu, novu vladu u Ukrajini, ali ne smijemo oni moraju biti svjesni i ne smiju zaboraviti zbog čega smo uveli sankcije protiv njihovog susjeda, odnosno Rusije. problematika aneksa Krima je još uvijek prisutna. I ovaj parlament mora jasno reći kako nismo zaboravili što se dogodilo i moramo vršiti pritisak da reforme koje su obećane u Ukrajini doista budu provedene. E, jedna stvar protiv, e, protiv čega se bore ljudi u Ukrajini jest korupcija i tu bismo trebali vršiti pritisak. Moramo insistirati da se riješe tog postolegarhijskog sustava koji je do sada bio prisutan. Hvala. Hvala, gospodine Glucksman. E, kolega Popjenat. ...templar por se ha producido un Moramo se pitati zašto je dakle došlo do rezultata u Ukrajini, zašto imamo 80% novih zastupnika u radi. Zašto glumac koji uopće nema političkog iskustva, televizijski glumac, je postao osoba e, koja je potjerala moćnike poput Porošenka, odnosno prethodne kandidatkinje Timošenko, koja je bila kandidatkinja za predsjednika došlo do nekakve revolucije naroda koja više ne može sa tim e, korumpiranim oligarsima, sa tim e, korumpiranim sustavom. Dakle, ključni element je taj da smo suočeni s narodom koji je pred, mnogo toga pretrpio zbog oligarhijske korupcije i koji dakle, ima velike nade za taj novi politički sustav. Evo, Europska unija je desetljećima podržavala te korumpirane političare i zbog toga Ukrajinci dakle obični ljudi koji su žrtva te korupcije, u Europskoj uniji vide eh, uniju koja je podržala korumpiranu eh, političku klasu i zbog i tome dakle brine taj, skepticizam u odnosu na Europsku uniju i eh, to smo primijetili Dakle, država je bila žrtva korumpiranih političara koji podržaju Europska unija. Toga moramo biti svjesni. Moramo podržati politiku koja će biti bliska eh, narodu, a ne oligarsima. Hvala, Javier. Hvala lijepo. Sada za ide gospodin Marijani. Eh, gospodine predsjedniče, hvala. Eh, naravno da možemo čestitati na izbornom procesu koji se dogodio u Ukrajini i čestitati na izborima i na rezultatima. Nadovezujem se na ono što je rekao prethodni govornik. Stavimo stranu, stavimo na stranu tehnički aspekt i pogledajmo koji su e, rezultati. Mi smo financijski poduprili tu vladu, prethodnu vladu, iako smo znali na kojoj rezini, to je ovu vladu, iako znamo e, da je korupcija apsolutno na istokoj rezini kao i u prethodnoj vladi. I e, također moramo primijetiti da su doslovce izbrisali e, sa lica zemlje e, prethodnog predsjednika. E, što se, dakle, mi smo protiv, mi smo se usprotivili sporazumu o pridruživanju iz 2015. godine. Također, vezano za referendum za NATO, smatramo da bi ta perspektiva bila doista katastrofalna i da bi to cijeli kontinent doveo u jednu situaciju sukoba sa Rusijom koji bi bio još izraženiji nego što, nego što je to slučaj danas. E, što se tiče sporazuma iz Minska, mi se nadamo da ćemo doći do boljeg rješenja od ovoga koje imamo i podsjećam da 13.000 osoba koje su ubijeni na istoku Ukrajine sa obje strane borbene linije. Što se tiče njih, ja se nadam da će Europska unija djelovati sa ciljem kojemu je e, sa ciljem ostvarivanja mira u toj regiji i mislimo da je krajnje vrijeme da se to učini. Hvala lijepa gospodine Marijani, za ECR gospođa Fotiga. Thank you, We have to... Hvala lijepo predsjedatelju. Mi moramo čestitati Ukrajini na uspjehu kad je riječ o mirnom prijenosu vlasti. To znači da proces demokratizacije, da se on nastavlja unatoč poteškoćama i teškim okolnostima i nekim okolnostima koje se još uvijek nisu promijenile. A te okolnosti su činjenice da je Krim još uvijek pod okupacijom, što mi naravno ne prihvaćamo što mi naravno osuđujemo. E, no, činjenica jest da, da se sukobi nastavljaju u istočnom dijelu Ukrajine, da ljudi umiru, da pogibaju, da su to obični ljudi. Tu su zatim politički zarobljenici koji su još uvijek zatvoreni i unatoč dobroj volji gospodina Zelenskog e, stajalište Ruske federacije je manje više isto. Željela bih se nadovezati na ono što je rekla Sandra Kalnjete. Doista je ključno vrijeme, ključni trenutak da zadržimo i nastavimo davati podršku ukrajinskoj vladi, ukrajinskoj vladi u procesu donošenja reformi. Da im pokušamo olakšati situaciju i da pokušamo olakšati situaciju u kojoj se nalaze obični ljudi. Trebamo nastaviti vršiti pritisak kada je riječ o oslobađanju zatvorenika, ratnih zarobljenika, ali naravno i civila. Mi smo se uključili u pružanje podrške manjinama na Krimu, osobito krimijskim tatarima i mislim da bismo trebali nastaviti raditi na tome. Ovi rezultati su zanimljivi budući da mlada generacija dolazi na vlast. Činjenica jeste da su to manje iskusni političari i to bi moglo predstavljati problem. No, s druge strane, za predsjednika i za vladu bit će lakše provesti reforme. Kada budu imali jasnu većinu u Vrhovnoj radi. Moramo podsjetiti naše partnere na sve ovo. i moramo ih podsjetiti da više nema izgovora za prekidanje tog procesa reformi. Ne možemo čekati e, novog potpredsjednika komisije da stupi na snagu već od e, Federike Mogherini tražiti da nastavi inzistirati na svemu ovome. Iako je važno da organiziramo česte posjete i da budemo veoma angažirani na području Ukrajine. Hvala. Hvala lijepo, kolegice Fotiga. A sada bih želio dati riječ gospodinu Papadakisu. Hvala. Hvala lijepo. Razgovaramo o imperialističkoj intervenciji SAD-a i Europske unije na Majdanu i o napuštanju demokracije. Naime, glumac, komičar je dobio izbore i to malo pokazuje što se zapravo tamo događa. Što sada čujemo ovdje? Govori se o pluralizmu, o slobodi, Govori se o tome o 49%, dakle to je vrlo visok e, postotak. I govori se o tome kako je u izbornom procesu bilo veoma malo problema. Komunistička partija je zabranjena, Ustavni sud ju je zabranio i o tome smo razgovarali, o tome smo e, čitali i u novinama. Želio bih znati što se događa. Hoćemo li a, osuditi e, zabranu tog lista koji je zabranjen, tog i mogućnost e, i, i, i osuditi zabranu e, komunističke stranke da sudjeluje na izborima ili ćemo šutjeti o tome? Hvala lijepo. Gospodine Papadakis. Gospođa Bočko ima riječ. Thank you very much for the floor. Hvala lijepo. Ja se slažem s nekima od vas. Hungarian uh, national minority. Uh, of course there is uh, very... O Htjela bih nešto reći o Transkarpatiji i o nacionalnim manjinama koje se ondje nalaze. U izvješću misije stoji kako Ustav jamči prava svih manjina i jednaka prava za sve manjine. Nažalost, nismo se mogli osvjedočiti tim jednakim pravima za sve manjine i za sve građane. Osobito kada su uspostavljeni izborni okruzi sa samo jednim mandatom. Naravno, postoje dakle područja e, gdje žive gdje većinski žive samo manjine i sve bi to trebalo biti dio jedne izborne jedinice. Trebali bi imati svoje predstavnike u Vrhovnoj radi. No, kao i 2014. godine, nažalost, e, Središnji, e, središnja izborna komisija je odbila uspostaviti takav izborni okrug, takvu izbornu jedinicu i dakle područja o kojima žive uglavnom Mađari bit će podijeljena na tri izborne jedinice. A proporcija, odnosno udio Mađara u svima njima ne predstavlja više od 30%. Dakle, vidjeli smo da zapravo nije bilo šansi za mađarske kandidate da dospiju, da dobiju svoje zastupničko mjesto u Vrhovnoj radi. Tri kandidata pokušala su dobiti svoje zastupničko mjesto. Međutim, nisu imali nikakve šanse u tome naravno u konačnici nije bilo ni uspjeha. I upravo zato još jedan put pozivam sve vas da usmjerite pozornost na to kako postoje prava koja su samo na papiru, samo na ustavu i koje se uopće ne provode i koje, u kojima se ne može uživati. I to nije dobro. Trebali bismo biti učinkovitiji i trebali bismo pozvati Ukrajinu da primjenjuje svoja prava i da primjenjuje svoj ustav. Vi ste spomenuli neke loše prakse i nepravilnosti. Naravno, toga je bilo. Bilo je tu klonova pod navodnicima, ljudi koji su se na više mjesta pojavili sa istim imenom. Neki su kupovali glasove, no policija je tu intervenirala. I naravno tu su bili i aktivisti koji su sudjelovali u kampanjama kandidata. Oni su se susreli s problemima i nadam se da će policija rješavati ta pitanja. No, moram priznati da nemam baš puno nade u to. Thank you, Andrea. Next is Mr. Hvala, še gospodin Cimočević. Hvala ukrajinskim pitanjima i ukrajinskom politikom bavim se više od 25 godina. Sadašnji predsjednik e, i vlada su najnepredvidljiviji od svih u tom razdoblju. Zato smatram da su rezultati izbora odrazili zamorenost e, i frustracije većine Ukrajinaca kojima je dosta loših životnih uvjeta, korupcije oligarha koji su vrlo utjecajni i čvrsto ukopani i tako dalje. Teško je predvidjeti što možemo očekivati od gospodina Zelenskog i njegove vlade. Moramo priznati činjenicu da im je velika većina Ukrajinaca dala mandat i oni su naši partneri s kojima ćemo morati surađivati. Čitajući životopise članova nove vlade, primijetio sam da su to dobro obrazovani mladi ljudi, ali kojima nedostaje političko iskustvo. No, ipak možemo vjerovati da će se oni truditi. Treba će im potpora, barem u obliku tehničke pomoći, koju mi možemo ponuditi bilo pojedinačno ili bilo kao Europska unija. Bez borbe protiv korupcije i bez ograničavanja utjecaja oligarha, smatram da će biti teško značajno izmijeniti stanje u Ukrajini. To mi se čini nerealističnim jer je samoga predsjednika na neki način e, on jedan od oligarha, ali ne možemo niti isključiti mogućnost da su i oligarci razumni i da će jednoga dana zaključiti da je bitna budućnost njihove zemlje i da se trebaju promijeniti. Prije više godina izradio sam izvješće o učinkovitijoj borbi protiv korupcije u Ukrajini i u tom e, izvješću sam iznio konkretne preporuke koje se tiču izmjena u političkom sustavu i zakona o upravi i također e, aktivnosti u društvu u Ukrajini. To sam predstavio gospodinu Porošenku i bivšoj vladi, ali ona je to izvješće u potpunosti zanemarila. 95% tih preporoka mislim da je još uvijek aktualno i primjenjivo. Ja mogu to izvješće podastrijeti ovom odboru i predložiti ga kao naš mogući doprinos i potporu novoj vladi i to bi bila neka vrsta ispita jer bismo time ustanovili jesu li spremni učiniti nešto za Ukrajinu ako tu nešto poduzmu, a praktički jest moguće boriti se protiv korupcije. Dakle, ako bi oni to prihvatili, to bi bio dobar znak. U redu. Sljedeći na popisu je gospodin Tač. Eh, eh, Hvala. Prije svega želim e, čestitati Ukrajini na ovim izborima koji su bili koji su se odlično, dakle, koji su odlično provedeni s obzirom na uvjete. Dakle, zaista vrijedno pohvale. Evo, gledamo dakle što se dogodilo tijekom e, prošlog mandata da predsjednika, zato na činjenicu što je on sada više nije predsjednik, to ne znači da nije došlo do pozitivnog razvoja situacije u Ukrajini. Dakle, bez obzira na to što je rat u tijeku i što je jedan dio teritorija pod okupacijom, Ukrajina je uspjela krenuti naprijed. Naravno, to je taj napredak je išao teško, naravno da e, za manjine još uvijek postoje problemi. nakon 70 godina sovjetskog režima e, ne možemo tu državu uspoređivati sa e, zemljama središnje Europe koje su bile podvrgnuti takvom režimu puno manje vremena. Dakle, e, pomislimo samo na Poljsku gdje je prije 30 godina, su prije 30 godina održani prvi demokratski izbori. Ovi izbori u Ukrajini tijekom vremena, dakle, sve su bolji i bolje. Bez obzira na otežane okolnosti treba priznati da je američka politika možda bila uspješnija od europske. Taj europski soft power nije bio toliko uspješan u odnosu na e, oligarhe kad ga usporedimo sa hard powerom iz e, Amerike. I zbog toga je došlo do tog razvoja situacije u Ukrajini. To treba priznati. Mi smo možda bili malo uvijek mekši u pristupu, manje hrabri u odnosu na naše ruske susjede. E, u svakom slučaju smatram da stav u odnosu na Putina treba biti solidan, rigorozan, jer smo vidjeli da u Ukrajini, bez obzira na sve teškoće, invaziju, okupaciju, sukob, aneksiju dijela teritorija, nije došlo do vojnog rješenja situacije. E, nije došlo do rješenja za problem sa oligarsima. Oni nisu imenovali vođu, kao što je to bio slučaj u Rusiji. Stvari se mijenjaju. Kako dakle su e, kandidati uklonjeni sa svojih mjesta, kako je populacija sve više bila zatišena, stvari su se počele, e, stvari su se više i više mijenjale. Dakle, zato e, su i ovi, ovaj predsjednik i ovaj parlament sada dobili mandat. I zbog toga bi ih Europska unija trebala na jasniji način podržati, kad, dakle, usporedimo to sa podrškom iz prošlosti, kako bi država mogla nastaviti ovim putem jer je to dakle put bez e, dakle puno e, bez velikih uspjeha sa puno frustracija, ali to je možda jedini put kako bismo dokazali da je na nekadašnjem sovjetskom teritoriju moguće stvoriti demokraciju koja je prava demokracija koja e, je dakle iz intelektualnog i političkog gledišta vrijedna poštovanja. Hvala. Dolazimo do posljednja tri govornika prije sljedeće točke dnevnog reda, a e, sada je na redu dakle, naš stalni izvjestitelj za Ukrajinu Mihajl Galea. Hvala svim kolegama koji su sudjelovali u misiji i izrazili su svoje mišljenje za mene su ovo bili izbori koji su dakle, imali uspješne rezultate od prošlog puta. Mislim da je dakle, došlo do pozitivnog napretka, pozitivnog razvoja situacije. Dakle, treba uzeti u obzir cjelokupnu situaciju u državi i konstatirati e, jednu činjenicu. Ovaj novi parlament ima dakle 80% novih zastupnika i dakle, mm, htio bih nešto reći vezano uz e, prve dane ovog izbornog e, promatranja. Šteta je dakle što e, demokratski poredak nije bio toliko prisutan jer dakle tu su predstavnici vlade, a zatim je tu oporba. Oni su svi iza. Tako su podijeljena baš mjesta u vječnici što mislim da je važno. Mislim da je važno kako su raspoređena e, ta, ta mjesta, jer svaka bi stranka trebala imati nekakav, nekako mjesto u prvom redu, isto tako. To je čisto ono vizualni utjecaj. A kao drugo, dakle nešto što sam još htio spomenuti, Mm, mislim da će možda u ovom sazivu sve ići prebrzo. E, došao je val zakonodavnih predloga koji su jako, dakle, stizali jako ubrzo. Tu je predlagala vlada, e, zastupnici. To su osobe koje su gotovo isključivo bez političkog iskustva, bez parlamentarnog iskustva. Pa se ja pitam, otkud ti prijedlozi? Rasprava sigurno nije bila produbljena o, rasprava o tim temama. Dakle. dakle, u svim ovim pokušajima vezanim uz reforme, u svim ovim pokušajima vezanim e, uz vrhovnu radu, dakle, imamo priliku da dakle, ostvarimo saziv koji će biti solidan, snažan, koji će dakle e, izvršiti svoje, ali mogla bi ovdje postojati opasnost ovaj bi parlament mogao postati rubber stepping, dakle mogao bi jednostavno odobravati sve što želi vlada. E, možda će to biti i dobro, ali e, kvalitativni saziv, parla, kvalitativni saziv parlamenta mora nešto što moramo zajamčiti. Dakle, kako bi se nastavile reforme, primjerice reforma decentralizacije, gdje su već ostvareni određeni uspjesi, ali potrebno ju je dovršiti. Evo, zaključno mogu reći da mi se čini da smo dakle Rekli smo da smo podržavali Porošenka, ali dakle, ne radi se toliko o osobi koja je lider, o instituciji. Mi podržavamo instituciju. Janaković, e, Porošenko, dakle, postoji razlika. Vidjeli smo koje su reforme ostvarene. ali sad imamo priliku da nastavimo s tim radom i zaista podržimo ovu zemlju u budućnosti. Puno vam hvala. Hvala gospodin Gengeši. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, mnogo toga smo čuli danas e, o tome koliko je važno pružiti potporu Ukrajini i njezinoj demokraciji i demokratskim institucijama u nastajanju te pružiti potporu i reformama kako bismo joj pomogli na putu ka europskim integracijama. I to je doista važno, naročito u situaciji sukoba. No, postoje nešto o čemu se ne govori dovoljno i mislim da je gospođa Bokčkor već se osvrnula na neke anomalije koje se tiču etničkih manjina na teritoriju Ukrajine. Odnosno, ona je govorila o anomalijama u izbornom postupku i postoje neke anomalije koje mi kao Mađari zamjećujemo jer smo imali i mi e, manjine, imamo manjine na teritoriju Mađarske. Dakle, to se tiče E, autohtonih manjina na teritoriju Ukrajine i naročito e, zakona o obrazovanju koji je vlada Porošenka usvojila neposredno prije izbora. I riječ je o jeziku, e, zakonu o jeziku koji je bio i podložan kritikama komisije. Čini mi se da je gospodine... Zelenski odgovorio na neke od tih primjedaba i izmijenio je barem u retoričkom smislu neke odredbe koje je osvojila Porošenkova vlada. No, Europska unija koja govori o vrijednostima kao preduvjetu za priključivanje Europskoj uniji mora jasno naglasiti da su takvi zakoni neprihvatljivi. E, znamo koliko je teško izgraditi državu i također e, koje teškoće donosi sukobu u Ukrajini, ali ne možemo prihvatiti činjenicu da se zanemaruju manjine koje žive u multietničkoj zemlji i trebamo jasno reći da su takvi zakoni neprihvatljivi jer oduzimaju manjinama njihova prava nije riječ samo o pojedinačnim e, pravima, nego i kolektivnim pravima manjina koje treba zaštititi i poštovati. Nadam se da će vlada gospodina Zelenskog e, tu postići bolje rezultate nego njeni prethodnici. Hvala vam lijepa. Hvala i naš konačni e, govornik je gospodin Bazesku. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću nastojati govoriti što kraće. U prvom redu nekoliko riječi o djelovanju Moskve u Ukrajini. Nastoje uspostaviti naime proces koji su nastojali provesti i o Moldovi, odnosno dovesti do federalizacije, mi moramo biti spremni i spriječiti takvo djelovanje Rusije. Evo, to je jedno moje upozorenje koje želim podijeliti s vama i jasno i glasno reći u današnjoj raspravi. To znači da će Ukrajina i dalje biti pod velikim pritiskom Moskve, kao što je sada slučaj sa Moldovom. Jer će e, doći ponovno do predlaganja federalizacije, odnosno takozvanog e, kozačkog programa. Oni također pokušavaju narušiti mir na zapadu zahvaljujući i uz pomoć e, politika prema manjinama, naime na zapadu Ukrajine, potkopavaju postojeći mir. ću i prosvjede manjina, bilo da je riječ o mađarskoj, rumunjskoj ili kojoj drugoj manjini. I sada Oni kažu da ne mogu riješiti problem i da trebaju smanjiti pritisak na e, manjine, jer u mišljenju Ukrajinaca rješavanje pitanja manjina nije prioritet, no mi moramo pozvati ukrajinsku vladu da bude blaža prema manjinama i da treba riješiti situaciju u zapadnom dijelu Ukrajine koji još živi u miru. I u jednom drugom području vojne strukture potkopavaju civilnu vlast. oni zapravo plešu na ivici između Moskve i Ukrajine. I ovdje moramo pomoći civilnim vlastima da iznađu rješenje i da podvrgnu i vojsku reformi. Ako pogledamo zemlje poput Poljske, Rumunjske, Češke, vidjet ćemo da su prvo reformirane vojne strukture i to je za sobom povuklo i društvo. U Ukrajini imamo obrnut proces. Dakle, vojne strukture pokušavaju blokirati razvoj zemlje. Još jedan problem koji želim ovdje spomenuti u današnjoj raspravi je sljedeći. moramo razmotriti mogućnost obrzavanja reformi. Ukrajina nije zemlja koja će sama od sebe provesti ubrzane reforme. Moramo biti srpljivi u odnosima s Ukrajinom i moramo pristupiti sektorima korak po korak, a ne inzistirati na brzim reformama jer to stanovništvo neće prihvatiti. i postoji velika opasnost od e, toga da bi javno mnjenje moglo promijeniti stav. Dakle, trebaju nam spora, ali daleko sežne reforme. I na kraju, administrativni kapaciteti su znatno smanjeni. Čak e, i ako budu donosili mnogo novih zakona, oni ih neće moći provesti. Hvala vam. Hvala gospodine Bazesku, hvala svim kolegama na njihovim e, doprinosima i Budite sigurni i ovo pitanje će se u nadolazećim godinama vraćati na naš dnevni red. Danas u 15 do 4 Imamo e, novog šefa delegacije u Kijevu na saslušanju, dakle u 15.45. I moći ćete postavljati pitanja o daljnim razvojima situacije u našoj zemlji partneru. A sada možemo dakle im predložiti i povremena saslušanja visokog predstavnika u našem odboru. Dakle, pozovite gospodina Borela kada god budete željeli. U redu, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. I naš kolega gospodin Vaškovski će preuzeti predsjedavanje ovim sastankom.